članku 135. poslovnika u trajanju od najduže sat vremena. Prva točka pod ovom točkom dnevnog reda je nacrt rezolucije o Burundiju, slučaj Bob Rugurike. E, predat ću riječ autorici nacrta rezolucije gospodine Sangentini na jednu minutu. Dank u Bob Rugurika is journalist uit... Hvala vam Bob Rugurika je jedan od novinara iz Burundija. On je direktor eh, radio stanice eh, Radio Publika Afrikan. 20. siječnja je zatvoren zato što pod optužbom da je otkrivao informacije o ubojstvima eh, tri talijanske opatice. Optužba za koju se tereti jest da je te podatke trebao najprije dati nadležnim tijelima, a to je zapravo bila samo isprika da se uhiti novinar koji recimo da oteživa, e, otežava život nadležnim tijelima i vlastima u Burundiju. Tražimo oslobađanje i to pod hitno gospodina Rugurike jer svi znamo da je uhićen samo zato kako bi ga se ušutkalo. E, u Burundiju će e, se uskoro održati e, opći izbori i zbog toga je važno da se njegov glas ne čuje. Hvala, na jednu minutu kao autor nacrta rezolucije. Hvala vam. Ja sam radio kao novinar dugi niz godina, tako da u ime profesionalne solidarnosti, ali i u ime osjećaja pravde želio sam se javiti za riječ. Naša je obveza da branimo osobe koje prolaze kroz teške situacije. Zato što moć, to jest vlast, e, goni sve one koji rade svoj posao. U ovom slučaju gospodin je novinar i to je skandalozno. Tri e, opatice su ubijene i taj je novinar zapravo odradio svoj posao. E, odbio je odati svoj izvor. I to je zapravo malo kao svećenik za vrijeme za vrijeme ispovijesti. Ne možete odavati svoje izvore. I drago mi je da je parlament izrazio svoje mišljenje o ovoj temi. Hvala na jednu minutu, također kao autor, gospodin Javier Nart. Hvala vam predsjedniče. Ok, sada ćemo iskreno reći što se događa. Europska unija je dala 432 milijuna eura Burundiju kako bi Burundi unaprijedio svoje civilno društvo i upravljanje. Druga stvar, Burundi je na 142. mjestu od 180 zemalja u izvješću reportora bez granica o slobodi medija. Treća stvar, nema slobodnih e, izbora bez slobodnih medija. Stoga ono što se događa sa gospodinom Rugurikom je potpuno neprihvatljivo i skroz proturječno sa pomoći Europske unije. Ponavljam, 432 milijuna eura. Stoga, osim filozofskih i metafizičkih i praznih i beskorisnih odgovora, ono što se stavlja pod točkom 2 je ključno. Ili će se Burundi prilagoditi osnovnim normama ponašanja e, dakle sloboda medija i sloboda novinara, gospodina Rugurika, ili će se počiniti savjetovanja prema članku 92 e, sporazuma iz Kotonua i ukinuti pomoć Burundiju. Hvala. Kao autor e, ima riječ gospodin Nasio Korao, također jednu minutu. Grazie, Hvala vam, predsjedniče. Bob Rugurika je direktor e, javne radiostanice u Africi i nije nikada vjerovao vlastima kada je riječ o ubojstvu tri italijanske opatice. Najvjerojatnije su bile i silovane, dok burundijska vlada govori da je doista djelovala. Kao što je rekao i kolega Nart, ovdje je u igru sloboda medija i pomoć koju Europska unija šalje Burundiju a Burundi će uskoro e, imati e, opće izbore. Stoga molim vas budimo dosljedni u našem pristupu prema zemljama kojima se nudi pomoć ne možemo dopustiti da ljudi koje vlada ne voli zato što ih ometa u njihovom radu da ih jednostavno stavlja u zatvor moramo ponovno analizirati našu pomoć i naše odnose s takvim zemljama e, od burundija moramo zatražiti hitno puštanje boba Rugorike. Hvala lijepa. Još jedna autorica, gospođa Sena Rodriguez, na jednu minutu. Gracias, presidente. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovdje danas krećemo pozornost na kršenje ljudskih prava u Burundiju. E, tražimo slobodu izražavanja i slobodu medija i u tom kontekstu tražimo oslobađanje Boba Rugurike te svih ostalih pritvorenika koji su optuženi samo zato što su se slobodno izražavali. Osim toga, Burundi je jedna od deset najsiromašnijih zemalja na svijetu i ne smijemo zaboraviti da su interesi zapadnih sila imaju i svoju krivicu zbog takvog ekstremnog siromaštva. No, osim toga moramo reći da Burundi ima kobalt, bakar, koltan, vodu, pamuk i kavu. Tražimo od Europske komisije i zemalja, membra, e, zemalja članica pomoć u, u borbi protiv neuhranjenosti, e, pomoć u razvoju obiteljske poljoprivrede koja osigurava e, i hranu velikom dijelu stanovništva, ali i posao brojnim obiteljima. Hvala na jednu minutu kao autor, gospodin Josef Weidenholzer. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. uvažene kolege i kolegice u proteklih nekoliko desetljeća je Burunda doživjela vrlo e, dramatičan razvoj i teško je sada što moramo zamijetiti da u ovom e, u ovoj zemlji na iskušenje sve više ljudi nema pravo da dobije više temeljnih prava, više demokratske načelje, više vladavine prava. Ovi nadolazeći izbori mogli bi predstavljati e, vrlo e, važan trenutak, no Naravno, preduvjet za to je neograničeno pravo i sloboda govora. Što se više približavamo izborima, to je manje manevarskog prostora, a Bobu Gorika je jedan važan glas za demokraciju i ljudska prava. Pozivamo vladu da ga smjesta i e, bez ikakvih uvjeta pusti na slobodu a mislim da bismo i s naše strane trebali povisiti pritisak na njihove vlasti. Hvala lijepa gospodine kolega. Kao zadnji koautor riječ ima Moris Ponga također na jednu minutu. Gospodine predsjedavatelju, dragi kolega, po drugi put u ovom novom sazivu naš Europski parlament poziva burundijske vlasti da primjenjuje odgovarajuće propise što se tiče e, ljudskih prava. Ovaj slučaj Boba Bugurike nas veoma zabrinjava. Od 20. siječnja je u pritvoru zbog e, izvještavanja o u ubojstvu talijanskih opatica. U jednom intervju intervju jedan čovjek tvrdio da je sudjelovao u, tom ubojstvu u, e, ime burundijskih e, obavještajnih službi. Sada e, Bobo Buliki, prijeti 20 godina zatvora zbog otkrivanja tajni, a vidimo da imamo i manjkavu javnu solidarnost. Znamo što treba činiti. Burundi mora poštivati svoje međunarodne obveze kada se radi o ljudskim pravima, slobodi medija, što više zato što ćemo imati uskoro e, nove izbore u e, petom mjesecu, a isto tako se trebaju pobrinuti da se ti izbori dobro odvijaju. Hvala, a sada zastupnik pošpešil na jednu minutu. Hvala vam, dame i gospodo. Najprije želim zahvaliti svim autorima ovog, e, ovog nacrta. Mislim da je slučaj Boba Rugorike iznimno bitan. To je još jedan slučaj novinara koji je u zatvoru i protiv kojega se vodi istraga zbog obavljanja svojih novinarskog posla. Situacija je zapravo još gora zato što je on optužen e, za suradnju u tom zločinu što znači da se ovdje zloupotrebljava pravda. I to moramo jasno reći. Burundi je partner Europske unije. Europska unija podržava Burundi, Burundi i to i financijski i moramo naravno zatražiti e, hitno puštanje Boba Rugurike i hitnu istragu ubojstva tri e, građanke Europske unije. Isto tako moramo im reći da ukoliko ne provodu istragu da zemlja mora biti kažnjena. Hvala vam, a sada gospodin Kaputo. Hvala vam. Nekoliko tjedana prije izbora u Burundiju vidimo kako se vrši pritisak na političare. Burundi je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu sa, sa osobito visokom stopom korupcije i na 142. 142. mjestu po pitanju slobode medija. U tom kontekstu neopravdano uhićenje Boba Rugurika 20. siječnja mora biti osuđeno. Rugurika je uhićen zbog toga što je objavio informaciju o istraživanju ubojstva tri talijanske opatice. Prema određenim nevladinim udrugama podvrgnut je mučenju. Mnoge međunarodne organizacije su se već mobilizirale kako bi se Rugurika oslobodio, a sud je već odbio puštanje na slobodu i potvrdio optužbe. Od burundijskih vlasti moramo zatražiti hitno puštanje novinara, te e, uvođenje demokratskih praksi u zemlji. Hvala vam, a sada gospodin Kastaldo na jednu minutu. Hvala vam. Koliko košta osobu u Burundiju e, istraga istine? Koliko mora platiti zbog toga što je previše vidio i znao? Tri e, talijanske opatice su to platile svojim životom. Naš aktivist gospodin Rugurika, riskira ostati 20 godina u zatvoru zbog toga što je se usudio progovoriti protiv vlasti u Burundiju. E, nedavno je preseljen u Muramviju, to je jedan poznati zatvor za sakrivanje osoba koje su nepodobne za vlast i to je samo još jedan gnjusan korak u cijeloj ovoj priči. Tražimo hitno oslobađanje Boba Rugurike i tražimo da mu se dozvoli da obavlja rad kojeg mora raditi svaki novinar i svaki aktivist koji se bori za ljudska prava. Nije moguće da se zemlja približava izborima, a da pritom nastoji ugušiti svaki glas koji je drugačiji od vladajućih. Mi kao Europska unija to ne smijemo dozvoliti. Hvala vam, a sada gospodin Gambus na jednu minutu. Biću kratak zato što smo u Burundiju već u nekoliko prilika razgovarali. Uhićenje 20. siječnja Boba Rugurika, nakon što je objavio reportažu o ubojstvu u rujnu 2014. tri talijanske opatice koje su pružale e, zdravstvenu pomoć i podršku lokalnoj zajednici je doista zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće je zbog optužbi protiv gospodina Rugurika koje bi mu mogle dovesti do koje bi ga mogle dovesti do 20 godina zatvora. Stoga moramo od burundijskih vlasti tražiti hitno oslobađanje Boba Rugurike, budući da ovo predstavlja e, neproporcionalnu kaznu za slobodu izražavanja. A Burundi moramo prisiliti da odabere između razvoja i ljudskih prava ili autarkije i naše potpune osude. Hvala. A sada gospođa Tapardel Klaudija. Hvala vam. Sloboda medija i sloboda izražavanja su kameni temeljci demokracije. A ono što se sada događa u Burundiju, a pred izbore u Svibnju, je prava opasnost ne samo za zemlju, već i za cijelu regiju. E, riječ je o regiji velikih jezera koja je vrlo e, osjetljiva. Europska unija mora učiniti više kako bi se zaštitili građani Burundija, kako bi se osiguralo da su njihova prava poštuje, te, kako, te da postoji vladavina prava. Moramo osigurati stabilno okruženje u, regiji, a Burundi mora nastaviti na svom putu prema demokraciji. I moramo osigurati da ne bude koraka unatrag na tom putu. E, socijalisti i demokrati podržavaju i zatražit će od Burundija da ispoštuje svoje obveze te organizira poštene demokratske izbore. Osim toga, Europska unija mora iskoristiti sve mjere prema postojećim ugovorima i sporazuma, te naravno zatražiti hitno oslobađanje Boba e, Rugurike. Dobro, hvala vam. A sada prelazimo na e, spontano javljanje za riječ. Četiri se govornika javilo i svi će dobiti riječ. primjer, gospodin Benko.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 onemogućiti e, objavljivanje reportaža o različitim e, slučajevima zlostavljanja i ubojstva. E, Burundi je preuzeo obveze, obvezao se da će poštivati slobodu medija prema sporazumu iz Kotonua. optužbe protiv Boba Rugurike moraju biti opravdane, a ovdje to nisu. I zato moram osuditi uhićenje gospodina Rugurike. Poštivanje temeljnih ljudskih prava je jedan od ključnih preduvjeta za sljedeće izbore u svibnju 2015. Hvala vam lijepa. Sljedeći e, govornik je gospođa Kinge. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Još jedno uhićenje, još jedno kršenje prava na izražavanje, koje pogađa ne samo novinare, već i aktiviste i članove političkih stranaka. Opet razgovaramo o tome, nakon što smo osudili slučaj Dida Bonimbe. I, e, nažalost, situacija se pogoršava. Ususret sljedećim parlamentarnim izborima. Bob Rugurika je htio rasvijetliti ubojstvo tri italijanske opatice Bernadette, Olge i Lucije. I Burundi mora poštovati univerzalna ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja. To je jedna od odredba e, ugovora o ljudskih pravima koje je predviđen sporazumom iz Kotonua te Afričke povelje o e, pravima čovjeka i naroda. A Europska unija ima obvezu nadzirati e, poštovanje te odredbe te ima obvezu kažnjavati svako kršenje ljudskih prava. Moramo pratiti i situaciju pred izborem kako bi se izbjeglo da se ponove ovakve situacije te kako se e, to ne bi imalo negativnu posljedicu ne samo na proces demokratizacije, već i na proces stabilizacije cijele regije. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam. U ovo zadnje vrijeme u Burundiju vidimo da se sada približavamo izborima i da vlada sve više ograničava slobodu medija. Istodobno se vrše predizborne aktivnosti i tu se ograničavaju mogućnosti oporbenih stranaka oni su izloženi hapšenjima, uhličenjima, kao, kao što je sličan slučaj e, gospodina Boba Rugurika, zato što se on usudio sa dobro argumentiranom e, istragom ukazati na zločine koji su počinjeni u rujnu 2013. godine. E, dakle, tu se radi o trima talijanskim opaticama. Mi moramo ovom rezolucijom osuditi kršćanskih prava u Burundiju, i isto tako tražimo da se odmah Bob Rugurika, taj aktivist, pusti na slobodu. Hvala vam lijepa. Gospođa Beseda Basreć, ima sad riječ? Hvala. Što imaju zajedničko Padawi i Bob Rugurika te gospodin Lopez? Ne samo to što su to osobe koje su ilegalno u zatvoru i bez ikakvog opravdanja, već i to što je ovdje jasno kršenje ljudskih prava Drago mi je da na plenarnoj sjednici razgovaramo o ljudskim pravima i poštivanju ljudskih prava u cijelom svijetu, zato što nemamo dvostruki moral i zato što moramo osuditi svako kršenje ljudskih prava bilo gdje u svijetu, pa i da je riječ o samo jednoj osobi. Danas je 12. veljači, veljači i prošla godina dana od prosvjeda koja su ugušena u krvi u Venezueli sa desecima mrtvih, sa pojedincima sa stotinama pojedinaca koji su još uvijek u zatvoru, a u zatvoru još uvijek i Leopoldo Lopez. A već smo u nekoliko navrata ovdje tražili da se gospodina Lopesa pusti. Želim reći da je glavna zadaća Europske unije obraniti demokraciju i obraniti ljudska prava. Puno vam hvala. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Itor na jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Kao što smo čuli, nažalost, ljudska prava se ne poštuju, baš kao ni sloboda izražavanja, niti sloboda medija. A to se događa i u drugim zemljama svijeta i što smo svi osudili i kao što je podsjetila i moja kolegica ono što se događa u Venecueli. Zadržavanje u pritvoru novinara u afričkoj zemlji su jasno kršenje ljudskih prava. Situacija je svakog dana sve gora, a očekujemo uskoro uzbore, izbore. Zato tražimo oslobađanje aktivista i novinara koji su e, nezakonito u e, zatvoru, da se tražimo da se poštuje demokratska pravila i iskoristio bih ovu priliku da se podsjetimo na osobe koje su u pritvoru na drugi, u drugim dijelovima zemlje. Tražimo i njihovo puštanje

Ehm, defensor da liberdade de expressão e da separação entre Estado... Hvala vam. Sloboda eh, govora je jedno od temeljnih prava. Eh, imamo ovu skaznu za deset godina zatvora i na tisuću udaraca bićem gospodina eh, kralja Abdula je htio ukinuti tu kaznu, no to je sada odgođeno do daljnjega. Taj gospodin ne smije napustiti Saudijsku Arabiju. Poštivanje temeljnih prava je jedno od e, glavnih stupova naše vanjske politike i stoga sam ja postavio pitanje visokoj predstavnici gospođi Mogherini sa drugim kolegama moje pitanje je koje ćete mjere poduzeti kako biste izvršili pritisak na Saudijsku reviziju da revidira svoj kazni zakon? Am primit šapte e, propune de rezolucije. Hvala lijepa. Na kraju ove rasprave smo zaprinjeli sedam nacrta za rezoluciju. Da, ispričavam se, izvolite. Svi želimo danas ranije završiti, ispričavam se, izvolite gospodine praniče Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedavatelju, dragi kolege, vrlo sam zahvalan uvaženim kolegama što su naglasili ovu temu. Sjećam se da je Europski parlament u rujnu donijela jednu rezoluciju o Burundiju i da je to vrlo pomoglo kada se radi o gospodinu Pjeru Klaveru Bonimba i o njegovom puštanju na slobodu. Tako možemo potaknuti usredotočni e, i politički dijalog sa e, vlastima i što se tiče Boba Boguriku. Naravno, moramo imati na umu da je ovo vrlo osjetljivo pitanje budući da se približavaju predsjednički i lokalni izbori. Dopustite mi da izrazim svoju zabrinutost u ime gospođe Federike Mogherini kada se radi o uhićenju Boa Bugurike, to se dogodilo nakon što je njegova radijska postaja objavila jedno izvješće o ubojstvima klimatarinskih opatica i e, sasvim slučajno je onda zatim uslijedilo i nepristana, nepristana istraga. To je dovelo do vrlo velikih zabrinutosti, prije svega uzevši u obzir ovo okruženje sada prije izbora. Ovo nije razmjerno i ne vidimo nikakvu pravnu osnovu za njegovo pretvaranje. Taj se problem mogao riješiti u okviru, e, na primjer, medijskog zakona te zemlje ili putem e, nacionalno vijeće za priopćenje kolege. Naše izaslanstve u Burundiju redovito posjećuju gospodina Buba Buguriku u zatvoru kako e, bismo se osigurali da su njegovi uvjeti u kojima je pritvoren zadovoljavajući. Mi ćemo pratiti njegov slučaj i borit ćemo se za potpunu slobodu medija. Vrlo brzo nakon uh, pritvaranja gospodina Bugurike smo, smo menjuli temu pod uh, intenzivnim dijalogom koju misije Europske unije trenutno vrše sa Burundijom. Sustav da se strogo pridržavamo legalnih propisa, zakona o medijima te načelima slobode izražavanja i slobode mišljenja i tada su naši službenici pozvali na to da ga se odmah pusti na slobodu. To smo objavili u jednom priopćenju nakon što se taj dijalog održao, a isto tako se tamo izrazila zabrinutost o mogućim političkim posljedicama njegovog slučaja, slučaja uzevši u obzir um, ovaj tajming to bi moglo dovesti do negativnih e, učinaka na političku klimu, na vjerodostojnost burundijskih e, vlasti i na ovaj izborni proces. Zbog toga ja naglašavam koliko je za nas važno da nadolazeći izbori budu mirni, inkluzivni, transparentni i vjerodostojni. Bob Bugurika, ako on ostaje u pritvoru, predstavlja e, jednu zasvršujuću poruku za novinare. U Burundi oni će i dalje tražiti da se odmah pusti na slobodu. Drago mi je što redovito komuniciramo sa našim burundijskim pandanima sada u okviru ovog intenzivnog dijaloga što dovodi do važnih e, obvezujućih e, sporazuma. Moramo zadržati intenzitet tog dijaloga i moramo ga iskoristiti da naglašamo da je naša podrška vezano uz izbore povezana s punom opredjeljenošću burundijskih vlasti da će u potpunosti ispuniti obveze koje je preuzela uključujući i one koje se tiču zakona o izborima i e, plana puta s tim u vezi. Naravno, mi ćemo iskoristiti svaku priliku kako bismo se zalagali za Boba Buguriku. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Poveniće. Mogu vas obavijestiti o tome da sam zaprimio sedam